Okay. Point four of the agenda. Dobro, četvrta točka dnevnog reda, nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Danas se bavimo jednom vrlo relevantnom temom, MREL. Kao što svi znamo, komisija je usvojila delegirane akte i naravno raspravljat ćemo o tome u povezano s pitanje tilaka. Kao što znamo, pripremni rad za to trenutno se obavlja, pa bismo voljeli u potpunosti e, čuti doprinos komisije nadležnih tijela, kao što znate parlament poziva na koherentnu integraciju ovih dvaju alata, pa mislim da je samo pitanje vrlo važno. E, pozdravio bih gospodina Patrika Pirsona iz opće obrve FISMA, Marka Adamsa iz EBA, nadzornog bankovnog tijela i Elke König Svima želim dobrodošlicu i naravno isto predsjedatelje Srbeja. Počet ćemo sa komisijom, pa zatim sa EBA nadzornim tijelom za bankarstvo. Najprije gospodine Pearson, svaki govornik ima pet minuta na raspolaganju. Zahvaljujem predsjedatelju. Pred nama su neke važne točke. ću par stvari o MRL-u, a zatim o Tilaku. Kao što ste sami rekli za MRL, komisija je već usvojila standard za MRL 23. svibnja prošli tjedan. Usvojili smo standard koji izmjenjava prijedlog Središnje banke EBA i koji e, nadzornog tijela za bankarstvo EBA i zadovoljni smo što se EBA složila i prihvatila velik broj, značajan broj amandmana koje smo mi predložili. Postoji Međutim, jedno područje gdje nismo e, slijedili prijedlog EBA, a to je ono gdje se predlaže usklađeni minimum od, e, minimalni zahtjev od 8% za MREL za sistemski važne banke. Postoje dva razlika, razloga s kojih to nismo učinili. Prije svega jedna pravna stvar. Direktiva je jasna što se tiče e, kalibracije MRL-a i kada se radi o tome da se MRL određuje po podjednim slučajevima od strane tijela za sanaciju. Usklađenih minimalnih 8% nije pitanje nečega poželjnog ili nepoželjnog na drugoj razini, već jednostavno pitanje da li je nešto zakonito, što po mišljenju komisije ovo nije. Drugi razlog iz kojeg nismo uveli usklađeni minimum od 8% u našim tehničkim standardima je politički. To je spomenuto, gospodine predsjedniče, i trijalozima i dogovoreno između tri institucije, Vijeća parlamenta i komisije, da se neće provesti usklađenje toga na razini drugoj. Komisija je u svojem standardu odrazila upravo taj politički sporazum eh, do kojeg smo došli. Želio bih biti jasan, slažemo se sa time da je potreban jedan snažan, otporan MREL i to smo jasno izrazili u svom pismu EBA-u. Dakle, sve institucije, sve banke moraju imati otporan MREL čime će se moći pristupiti prema potrebi sanaciji. Nije da se s time ne slažemo. Ono sa čime se ne slažemo je mogućnost da se može to uskladiti kroz jedan akt razine druge. Da li to što mijenja tekst koji je EBA predložila komisija svojila, da li to kakvu praktičnu razliku čini? Ne, ne čini. Zbog toga što tijela nadležna za sanaciju imaju diskreciju unutar teksta razine prve direktive o pravku sanacije banaka, te mogu postaviti MRL na odgovarajućoj razini. Ona može biti niža ili mnogo viša od 8%. I to diskrecijsko pravo je na tijelu za sanaciju i ono o tome donosi odluku na temelju slučajeva pojedinih banaka. Što se nacrta standarda moramo nas tiče, moramo brzo nastaviti raditi na tome. Parlament ima vremenski rok od tri mjeseca unutar kojega može dati svoje primjedbe. Znamo da EBA također želi brzo nastaviti raditi i postaviti te ciljne razine MRL-a i doista se nadamo da će se parlament složiti sa time da ne odgađa stupanje na snagu ovih tehničkih pravila. No to nije kraj priče. Kao što odbor zna, komisija je već najavila da ćemo izdati jedan zakonodavni prijedlog za transponiranje telaka u pravnu stečevinu Europske unije. To će izmijeniti trenutno zakonodavstvo prve razine, radit će se o punopravnom prijedlogu komisije, a parlament i vijeće imat će pune e, zakonodavne ovlasti za izmjenu dopunu tog prijedloga. Nadamo se da ćemo prijedlog iznijeti do kraja ove godine. Znatno smo napredovali već do danas što se tiče tehničke razine, sa isto tako stručne razine u državama članicama i kroz to pokušavamo pronaći jednu razumnu zamjenu za ono što je dogovoreno o telaku na globalnoj razini i o tome kako to provesti na europskoj razini e, kroz izmijenjeni zakonodavni prijedlog. Također planiramo, kao što sam već rekao do kraja godine, iznijeti zakonodavni prijedlog Nadamo se da ćemo doći do regulatornog pojednostavljivanja i ne vjerujemo da bi naše banke trebale biti podložne dvama različitim standardima na europskoj razini MREL i TELAK na globalnoj razini istodobno. Pokušat ćemo dakle predložiti jedan integrirani pristup u našem prijedlogu prije završetka godine. MREL i TILAK imaju isti cilj i sigurni smo da ćemo uspjeti spojiti standarde G20 sa onime što imamo u Europi. Stat ću ovdje, gospodine predsjedniče, e, iskoristivši svoje vrijeme za obraćanje. Thank you very much. Hvala vam lijepo. Imam neka pitanja za vas, no pričekat ćemo raspravu, a sada BA, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo. Izvolite. Hvala vam. Zadovoljni smo što možemo danas biti ovdje nakon osvajanja ne samo standarda MRL-a u komisiji, već i cijelog niza drugih tehničkih standarda koje smo pripremili unutar BRRD-a direktive o pravku i sanaciji banaka. Mnogo njih smo već predložili u srpnju prošle godine, na tome se nastavila raditi i mislim da se radi o doista jednom od e, važnih trenutaka u uspostavi novog bankovnog režima. Standard MREL je vrlo važan u ovom trenutku zbog toga što to znači da tijela nadležna za sanaciju mogu brzo e, nastaviti raditi na finalizaciji svojih politika o postavljanju MREL-a za pojedine institucije, a tada da mogu prije kraja godine donijeti i neke odluke za pojedine banke. Određenim slučajima slučajevima. Jasno nam je da je finalizacija tih politika nešto što zapravo samo čeka usvajanje standarda, tako da se ovime zapravo klanja još jedna zapretka napretku, pa se slažemo s komisijom da i mi želimo što je brže moguće nastaviti raditi na tome i spremni smo pružiti bilo kakvu pomoć u tom smjeru tijekom e, ovog razdoblja nadzora standarda MRL-a. Što se predloženih izmjena, odnosno usvojenih izmjena, komisije u za naše nacrte standarda e, ne očekujemo da će to dovesti do kakvih većih praktičnih promjena u procesu uspostava MRL-a. Po nama nismo odredili minimalne zahtjeve za MRL-om u našim standardima. Smatramo da su zahtjevi za Belin od 8% bilance prije korištenja sanacijskog fonda u slučajevima gdje vlastiti resursi institucija nisu dostatni je jedno pitanje kojem e, tijela nadležna za sanaciju moraju razmišljati o svojim planovima za sanaciju i u okvirima MREL-a. Naš je cilj bio povećati jasnoću europskih pravila u bavljanju tim pitanjem no ono što se sada može dogoditi je da tijela za sanaciju sama mogu bankama tako nešto priopćiti. Već vidimo da je SRB jedinstveni sanacijski odbor i druga sanacijska tijela to počinju činiti u svojim javnim obraćanjima. Dakle, mislimo da praktični proces može više manje nastaviti se isto kao i da je u potpunosti usvojen naš prijedlog, naš nacrt. Također podržavamo u potpunosti rad komisije na zakonodavnom prijedlogu za provedbu standarda FSB-a telaka. Sudjelujemo u sto vezanom tehničkom e, radu. Već kad smo sastavljali tehničke standarde za MRL, e, vodili smo naprijed ka ovom današnjem radu FSB-a, dakle nacrtima standarda, kako bi se pokušalo omogućiti da sistemski važne banke poštuju minimalne, vrlo konkretne zahtjeve telaka, istodobno dok poštuju i zahtjeve koje proizlaze iz MRL-a. Kao što je već tada bilo jasno, ključna razlika između telaka i MRL-a je u tome što je MRL primjenjen od prilike 7000 kreditnih institucija Europske unije i radi se vrlo raznolikim klijenteli nego što se primjenjuje za drugi standard, a mnoga važna pitanja provedbi telaka se sada pojavljuju, a tiču se time u kojoj mjeri neke karakteristike telaka zapravo e, pokrivaju potrebe e, te populacije tih klijenata koji moraju zadovoljavati standarde e, telaka praktični rad u provedbi naravno otvara određena pitanja. Trenutno je vrlo važno da se može brzo nastaviti raditi na jasnim i razmjerno stabilnim smjernicama za banke kako bi mogli znati kako će izgledati konačni zahtjevi za bilo MRL, bilo TILAK, kako bi banke mogle početi planirati na svoje financijske planove formirati u smjeru sa potpunim poštivanjem ovih zahtjeva. Druga stvar koju čujemo od nekih nadzornih tijela je da oni moraju imati ovlast da Emrel postavlja na takav način da ispunjavaju svoj zakonodavni mandat time da banke budu podložne sanaciji te da će pomno razmotriti prijedlog komisije kako bi se pobrinuli da to bude kompatibilno sa njihovim obvezama. Ono što planiramo, kako će na EBA doprinijeti dalje rasprave Telaku, je jedno privremeno izvješće početkom ljeta, što se tiče našeg mandata e, nadzora provedbe MRL-a. Što se tiče vrlo rane faze provedbe MRL-a, imamo neke pitanje što se tiče među zahtjeva koje nećemo nužno sve moći razmotriti, ali prikupljamo podatke Um, gotovo dvije trećine banaka Europske unije provodimo uh, ankete unutar tijela nadležnih za sanaciju i isto tako u nekim drugim ovlastima Švicarskoj SAD-u i na temelju tog prikupljanja podataka pripremit ćemo jedno uh, privremeno izvješće koje će tražiti neke zajedničke nazivnike i baviti se pitanjem razotkrivanja podataka i baviti se time da li će se praviti neka slična pitanja e, što se kao što su pitanja iz razine drugog zahtjeva i neka pitanja koja su od značaja ulagačima u kontekstu MRL-a. Hvala lijepo. Thank you. And now Elke Koenig. Hvala lijepo. Gospođo Elke izvolite, imate riječ. Dobrodošli u parlament. Hvala lijepo, uvaženi zastupnici. želim reći ono što je svima jasno. Uspostava MRL-a je od ključne važnosti za djelovanje dakle, naše institucije, te zato pozdravljam činjenicu što ću danas s vama raspravljati o ovom pitanju. Zašto je važno imati ovaj MRL standard? Bailin pa će tako biti dosljedan alat za sanaciju, dakle on Bailin i Bailout. Ključna važnost je da se osiguramo da imamo odgovarajuću pasivu zahvaljujući MRL-a i e, onda će ustanova za sanaciju odlučiti je li ona potrebna ili ne. Dakle, hoće li doći do prenamjene duga institucije i tako dalje po definiciji, kao što su govornici već rekli, to će ovisiti, o sistemskom, sistemskom otisku određene institucije. To znači da ne postoji jedno rješenje za sve situacije. Istovremeno, MRL ne, ne može biti niži od 8%, ali moguće da bude viši. I to će biti potrebno za najveće banke unutar bankovnog sustava banke na koje ja mislim jesu one unutar SRB-a, Remita, te banke u određenoj sivoj zoni. Dakle, ne fokusiram se na sve banke u bankovnoj uniji. Za ove banke unutar našeg područja djelovanja, mm, nadležnosti, želim reći da će za njih biti pronađeno rješenje, dakle onda, u onda se uključuje ovih ovaj, 8%. MRL po banci, po bankovnom sustavu treba slijediti zadane procese. Započeli smo na radu po skupinama. Sada kada je standard usvojen, to ne znači da će odluke biti brzo donesene, postupak je nešto duži. SRB trenutno skuplja dakle, podatke od banaka i priprema odluke. Članovi odbora Ekona znaju da je komisija usvojila delegirani akt, dakle o MRL-u i SRB pažljivo prati dakle, ovaj dosije i ne vidi potrebe za promjenom politike kao posljedicom ovog usvajanja. Pozdravljamo jasnoću koju donosi ovo donošenje delegiranog akta. Dakle, koncept MRL-a. To je važno za nadzorna tijela i za samu industriju. Izbrisana je referenca o minimalnom cilju od 8% za sistemski važne banke, te standardizacija prijelaznog razdoblja, međutim to neće utjecati na donošenje odluka SRB. U međunarodnom kontekstu, da sad pređem na tilak, dakle, rođaka MRL-a, dakle, riječ je o ukupnoj sposobnosti pokrivanja dugova, to je nešto je povezano sa zima grupacije G20. Slični ciljevi, dakle, kao MRL, ali na koji se dostižu na drugačiji način. Tražimo sposobnost apsorpcije dugova od najmanje 16%, a kada je riječ o poluzi to će se povećavati dakle na 18% i tako dalje do 2022. Mm Telak će se primjenjivati izravno, to je preuzeta obaveza od G20. Dakle, riječ je o globalno važnim institucijama. Dakle, to je osam institucija. MRL i TILEK su važni koraci u stvaranju potrebnih pravila za banke. Oni će dati potice kada je riječ o insolventnosti. I banke nikada neće biti prevelike da bi propale. Dakle, imat ćemo bail-in na raspolaganju i bail-out i javna sredstva neće biti na raspolaganju bankama osim prije nego što se iskoristi ovih 8% iz pasive banaka. Znamo da ne samo izvedivo, nego i od ključne važnosti da se TELAK i MRL primjenjuju na međusobno kompatibilan način kako bi stvorili potrebna pravila eurozoni u Evropskoj uniji, međutim, sada moramo početi na osnovu eh, pravila primjenjivati MRL i ne možemo čekati na primjenu tilaka. Međutim, to nije šteta zato što ne vidim ovdje konflikt između ova dva instrumenta. Radimo sa komisijom i sa ostalima, bavimo se time na sastancima radne skupine, ali trenutno primjenjujemo MRL i donosimo odluke vezane uz njega. Uključujemo dakle i tilek u naše odluke u MRL-u bavimo se drugim preprekama, dakle na sanaciji. To će biti ključni dijelovi našeg djelovanja u 2016. i nadalje. Hvala lijepa. Hvala lijepa, mislim da je ovo bilo korisno. Hvala vam što ste se držali dodijeljenog vremena. Dajem riječ gospodinu Hopmerku, našem izvjestitelju. Hvala lijepa i hvala na svim izlaganjima. Ovo je barem za mene dosta složen materijal. I vidimo ovdje različite pristupe, dakle, između EBA i e, komisije. Htio bih čuti vaše poglede na dvije stvari. Koja je razlika između ova dva pristupa? kako on utječe na razinu MRL-a, na koji način osigurati adekvatnu razinu MRL-a kada je on potreban za bail-in. Kako ova dva pristupa problemu izgledaju koji je najbolji način dakle djelovanja, tilak će dakle djelovati izravnije na poslovanje banaka. Komisija gleda na ovih 8% kao nešto zakonito, je li to i stav EBE? Morat ćemo razgovarati u tom delegiranom aktu nešto duže, ali ja bih htio čuti odgovore na ova pitanja. Eliza Ferreira. Eliza Ferreira, izvolite. Hvala. Prvo želim čestitati trima institucijama koje su upravo govorile. U središtu postupka su, vidim, pametni ljudi, pametne institucije. To je nešto što je prijeko potrebno jer ulazimo u jako složeno područje. Sjećam se, dakle, svega što smo poduzeli kao izvjestitelji, izvjestitelji iz Sijene, kada je, u pitanju ove banke koje ne smiju nikako propasti. Tu smo izradili određeno zakonodavstvo. smo, zašli smo tu u nepoznate vode. E, Sada moramo biti jako vješti, jako oprezni kako ne bi izazvali neke neželjene posljedice. u odnosu na ovu brojku, dakle na globalnoj razini od 8%, koja bi nam trebala jamčiti da tijekom neke buduće krize porezni obveznici neće biti ti koji će financijski potpomagati banke kojima prijeti propast. Dakle, o tome smo podosta raspravljali među nama. Htjeli smo da se može primijeniti Bejlinu od 8%, dakle za sve institucije, dakle bez obzira na njihov poslovni model, njihovu veličinu. Imali smo mm, važne primjere tijekom ove krize koji su imali koji su dakle poduzeli Bejlin unutar ovih 8%, imamo dakle primjere i u SAD-u i u Europi i sada idemo u fazu provedbe moramo se osigurati da donosimo dobre odluke kako ne bismo završili sa sistemskim učinkom koji može proizaći iz sistemske institucije koja propadne ili zbog bailing ina jedne nesistemske institucije. Tu dakle može doći do narušavanja određenih elemenata koji bi trebali zaštititi građane. Dakle, riječ je o, nekom, o ne e, kontroliranom bankrotu velike institucije. Dakle, kojom bi, koja bi se onda potom koristila, dakle, depozitima koji su na raspolaganju za bail Mi bismo htjeli skrenuti tu vašu pažnju i svih e, dionika u ovom e, postupku kako bismo se dogovorili kod toga što još valja fino podesiti kako ne bi izazvali sistemske probleme, kako ne bismo doveli u pitanje u strukturu koja već postoji i moramo nastaviti e, dakle, raditi u tom pravcu. Kada usporedimo MRL i tilak imamo tu određene razlike, neke su jasne, dakle kako se ove brojke kalkuliraju, druge su nešto manje jasne, ali ja bih e, skrenula vašu pažnju na različit e, tranzicijski period. A tilak bi se primjenjivao samo na e, jednu vrstu institucija, a MRL na sve. Tu govorimo o nekoliko tisuća institucija. I apeliram na vas u vezi sa bankovnom unijom. Nadam se da će se ono e, provedba nastaviti, a ono što da se riješi ono što nedostaje u ovim modelima. Drugo, htjela bi da se fino uredi ova situacija sa instrumentima koje već imamo na raspolaganju. Ne bih htjela da se sustav ugrozi zato što nismo spremni poraditi na detaljima. Htjela bih zahvaliti komisiji na ovoj inicijativi. kojom se poštuju odluke donesene na prvoj razini a to obuhvaća dakle, konvergenciju, dakle rad sanacijskih e, tijela, dakle treba, treba utvrditi kada je potreban MRL, koji je adekvatan MRL, dakle unutar e, za to predviđenog vremena e, hvala vam lijepo, ispričavam se što sam govorila nešto duže. Hvala lijepo, ne vidim izvjestitelje iz sjene cera riječ ima za liberale Silvi Gula, izvolite. Hvala lijepa, ovo je jako dobra razmjena mišljenja i drago mi je da ovdje vidimo i komisiju gospođu Kenning i trećeg kolegu. Potičam vas prije svega e, da smo prije par tjedan usvojili e, moje izvješće i Medidelvo je tu bila. I govorimo dakle o suradnji s međunarodnim e, svjetskim organizmima koji određuju pravila. Pokušavali smo odgovoriti na pitanje kako bismo mogli reći europskim građanima tko je onaj tko donosi odluke. Zaista vas pozivam da si e, postavite pitanje ako Financial Stability Board je onaj koji ima zadnju riječ, onda ovaj parlament možemo i zatvoriti. E, FSB, to su tamo sjede ministri, E, i e, drugi, ali nitko ne predstavlja građane. Ja apsolutno poštujem G20 i sve što je G20 napravio u krizi, ali tamo ima i zemalja koje nisu zapravo primjeri demokracije i ne možemo jednostavno reći evo to je donio G20 pa je zato to dobro. Mi se zalažemo za E, suradnju na svjetskoj razini, ali istovremeno e, G20 nije Biblija i prema tome, e, kao što je upravo Eliza ispravno rekla, tu, to moramo uzeti s dozom opreza. Ako ništa drugo, onda barem za područje primjere. Amerikanci često donose mjere za određene ustanove, bilo ovdje ili druge tekstove vezane za bazu, Dakle, e, mi ovdje radimo drugačije u Europi. U nekim državama, uključujući i moju, e, nisu velike banke te koje su izazvale rizik u krizi, niti na njih trebao primijeniti bailout, jer su one, e, one koje se vrlo dobro nadziru, a tako i u nekim drugim zemljama. E, ista stvar e, koja je važna da same tekstove treba pročitati. Sama direktira kaže da je MRL vezan za pravilo od 8% koji se treba tumačiti i primjenjivati od slučaja do slučaja kako bi, bilo, kako bi se tu imalo pristupa sredstvima. A to nije pravilo koje je temelj svega. kada se govori o increased clarity, to je jednostavno znači da ipak moramo primjenjivati sva pravila za sve. I e, mislim da je to ipak neka tema oko koje ćemo se moći složiti. I nadalje, da li taj moralni rizik, moral hazard, ne postoji li on ipak, jer su sve banke, e, ako ispune određene uvjete, mogu imati pristupa e, fondzu za sanaciju a to nismo imali na umu kada smo ga stvorili. Ono što smo mi htjeli nikako nije bilo, ako ispunjavate uvjete dobit ćete ta sredstva. Jer ti fondovi su zapravo vezani za javni zaštitni mehanizam i na kraju ćemo se dakle opet vratiti tamo odakle smo i krenuli. Ne smijemo se dakle upuštati u ona područja koje zakonodavac nije imao na umu. E, podsjeća mi se tako da sve agencije Ruske unije trebaju e, postojati da bi primjenjivali pravila, a ne da ih izmišljaju jer bi to moglo imati vrlo štetne posljedice na našu ekonomiju. Mi smo ovdje kako bi stvari dobro odvijele, Puno smo radili na tome, ali istovremeno ne želimo da bankama oduzmemo mogućnost da rade. Filip Lambert, izvolite. Dobar dan svima. Nadovezujem se, odnosno potpisujem ovo što je rekla Silvi, dakle ulozi FSB-a, dakle predlaže opće standarde Zakonodavci o tome trebaju odlučivati, ne može biti obrnuto. Pravo se sirvi. Francuskim bankama nije trebalo previše francuskog novca poreznih obveznika, ali želim da podsjetiti da američki porezni obveznici nisu e, spasili njihovu instituciju, njihova institucija ovdje povezana sa bankom BNP Paribas bi Saslušao sam komisiju, to vrlo e, pažljivo, vi ste spomenuli dva argumenta. Dakle, pravni i politički argument. Pravni je napisan vrlo sitnim slovima, dok je politički bio napisan velikim slovima. sve ovo je političko pitanje. Ja sam jednostavan čovjek, nisam odvjetnik, ali znam da mi, zakonodavci, pišemo da ako želite pristupiti sanacijskom fondu, da trebate tu ugraditi 8% pasive. I to je napisano u zakonu. Doista mi govorite da svaka sistemska institucija kojoj treba sanacija, da se neće obratiti fondu za sanaciju, pa nema potpore za to. Znate da koliko imate sistemsku instituciju koja treba sanacija, da će se obratiti tom fondu. U tom slučaju, naravno, da vam treba MRL od 8%, pa to je jasno. Naš pravni argument ne bi izdržao one 30 sekundi na Evropskom sudu koje bi tumačilo ovaj zakonodavni tekst. Jasna je namjera zakonodavca. Dakle, vjerujem da ovdje igrate pravnu igru kako biste odgovorili na politički pritisak. Kako ja tumačim ono što vi radite. Dakle, iskreno ja bih ovdje stao na stranu EBA. što se vi rekla. Ne vjerujem da oni ovdje maštovito tumače zakonodavni tekst. Ja mislim da oni jako pažljivo čitaju ono što smo mi napisali i mogu donijeti tu samo jedan zaključak. Dakako, vi možete, vi se možete baviti pojedinačnim bankama, ali tu će MRL biti iznad 8%, ali ne može biti ispod. Dakle, ne kaže da se ne možete baviti pojedinačnim bankama koji imate donju granicu. Dakle, vaš pravni argument je poprilično slab. Što se tiče tilaka, dobra vijest je da ukoliko ovih 8% bude mm, dakle donja e, granica za sistemske banke, onda će oni zadovoljiti uvjete iz tilaka. Dakle, radeći jedno, ispunjavamo i drugi uvjet, Dakle, ubijemo dvije muhe jednim udarcem i to je dobra stvar. Dakle, ne poreći želimo da vjerovnici plate, a ne poreze obveznici, ali sjetimo se da želimo da plate oni koji su da dionici, dakle oni koji su napravili te greške, Dakle, imamo tu višak kapitala, želimo da oni ide u pravne zahtjeve, dakle vezane uz zahtjeve MRL-a. Inzistirao bi da se ne ublaže kapitalni zahtjevi, zapravo više sam na strani onih koji vele da bi trebali imati CRD 5, kako bismo se riješili svih ovih teškoća, kapitalni zahtjevi bi trebali biti daleko viši i uključiti se dakle u omjer poluge to je možda i opasno, te donosi određene rizike za imovinu. Tu ću se zaustaviti. Hvala. Preporučio bih vam da pročitate zapisnik sa saslušanja gospodina Kostancija, to bi vam onda bilo e, malo jasnije zašto su ove dvije brojke međusobno različite. Ne vidim druge političke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 od sada nadalje neće više biti porezni obveznik onaj koji će plaćati za propast banaka. Barem sam tako mislio, činilo se da će to biti tako. Ali sada kada vidimo banke i sanacijske fondove, dijela moraju popratiti te lijepe riječi. Moramo dakle doći sada do sustava u kojem neće biti kriza i zato je potrebno da se izdvoji barem 8% za prvi stup. Smatram da je to nužno. E, činjenica da je i da je izvršna komisija ne slijedi prijedloge EBA i nadležne vlasti e, me brine. Tilak tu treba biti jedan uvjerljiv režim i stoga, ako mi dopustite, ću postaviti određen broj pitanja. Velik broj kolega već je spomenuo zanimljive stvari. Moje prvo pitanje za komisiju je i jesu li tijela koje se bave sa sanacijom, trebaju li ona naime imati e, dovoljno nadležnosti i konkretnih zahtjeva vezanih za emrl u drugom stupu. Drugo, po pitanju podređenosti komisije EBA i e, da li one misle da specifični zahtjeva EMRELA drugog stupa e, su nešto gdje trebamo tražiti podređenost i na koji način će se ta podređenost odražavati na europskoj razini. Nadalje, tilak omogućuje izuzeće od 3,5% obaveze e, podređivanja i što komisija misli e, na koji način će se ta prava tijela koje se bave sanacijom uključiti u to. Hvala. Sada prvaš Berez. Hvala lijepa. Hvala našim trima gostima za način na koji su nas uveli u ovu raspravu. Osobno me zanimaju tri stvari. Komisija nam kaže da će načiniti nove prijedloge u tilaku. A što se tiče koherentnosti provedbe, moram zaista iskreno reći da e, se zapravo tu e, pitamo hoće li tako biti Zašto nisu tekstovi napravljeni paralelno? Da vidimo koji će biti jači. To je možda naivno pitanje koje sada postavljam. Ali vidimo da postoji jasna sprega između te dva aspekta. Ne vidim zašto se ne bavimo s oba aspekta odmah, jer ovdje zapravo bismo mogli jednostavno biti nekonsistentni u odnosima između Tilaka i Emrela. Ne mogu ni zamisliti da bi europski zakonodavac mogao tako postupiti. Kako ćemo se osigurati da ovo oko čega se danas dogovorimo, dakle da će se to uzeti u obzir, e, kada Tilak stupi e, e, na snagu Europskoj uniji na osnovu ovoga što kaže komisija. Što se tiče ovih 8%, komisije, mislim bila vrlo jasna. E, pregovarač kaže kako sa pravnog i s političkog aspekta da će se tih 8% e, ispitivati od slučaja do slučaja i neće postati neizbješno pravilo. Trebalo bi samo zapitati komisiju kakva je situacija kada se pred ovim raspravlja u vijeću jer to e, se može odnositi i na nas kao su donositelja zakona. Postoji još jedna stvar koja nije nikad eksplicitna, to je da pitamo komisiju nemamo li mi e, poteškoća zato što do likvidacija, do stečaja ne dolazi na način na koji je to napisano. Jer čini se da uvijek ima izbora samo između e, sanacije i, e, i stečaja, ali stečaj je uvijek skupljeja metoda od onoga što je zakonodavac e, zapisao. U svakom slučaju E, to su elementi koji i se miješaju u našu diskusiju u primjeni onih 8%. Ja mislim da ovaj rizik nije bio uzet u obzir kada se pisao zakon, jer tada se vjerojatno reklo da ova da do stečaja neće e, doći i da tu problema neće biti, ali sam zakon kaže da je stečaj moguć u izuzetnim slučajevima. Hvala lijepa, Sven Gigold ima riječ. Hvala, dopustite mi najprije da se zahvalim Elizi na e, jako dobroj suradnji putem e, kroz drugi niz godina. E, nismo uvijek složni o svim pitanjima, naročito ne o ovom čemu govorimo danas, uvijek sam cijenio ovo povjerenje i e, dobro smo surađivali. Mi zeleni želimo e, e, dobro, čestitati Pervanš Beres koja je sada nova koordinatorica socijalista i demokrata i uvjeren sam da ćemo nastaviti s njom jednako dobro surađivati do sada. Eliza, želim vam sve najbolje u Portugalu u Središnjoj banci. I e, pozdravljam činjenicu da sada prelazite na rad u javnu službu za razliku od mnogih drugih koji e, prelaze u rad s, izravno s lobistima. Hvala inače. E, moram reći da dakle je uvijek odlika ovog kluba zastupnika bila dobra suradnja među koordinatorima. Što se samog sadržaja tiče, Evo, čini mi se da je ova tema prilično simbolična e, u odnosu na nešto što predstavlja širu sliku. Parlament je izglasao izvješće BALS uravnoteženi kompromis o onome što sada treba napraviti s financijskim zakonodavstvom naročito nakon izbrzane reforme nije sve savršeno, ali tražili smo da ne dođe do deregulacije, da nema znakova slabljenja, već da tražimo sada i za rupe i mislim da smo tamo imali zapravo uravnotežen e, stav. A sada e, e, imamo svojevrsnu pozornicu istog kazališta gdje se jedno te ista tema oslabljuje. Nakon došlo do konsolidacije koje smo mi pridonjeli, ali prijedlog komisije nakon te konzultacije nije odražavao našu raspravu, već se radilo o svojevrsnom popisu želja komisije prilično jednostrane. Ono što znamo jest da u vijeću ne vjeruje svi u ono što smo mi odlučili. I to ne samo u nijansama, već i u temeljnim aspektima. Jesu li bail-in i sanacija banaka nešto što je zahtjev u tržišnoj ekonomiji na kojoj postoje privatne banke? Mi vjerujemo da ako je situacija takva i da ako postoje jaki razlozi, zato onda banke moraju moći nastaviti snositi, rizike. U protivnom, ovo neće biti tržišna ekonomija a nekoliko država članica tražilo je da se norme oslove. Neki ključni e, dionici su tako reagirali i e, tražili su da trebamo imati minimalnih 8% zahtjeva kako bi se imalo pristupa fondu. Mi smatramo da to treba biti minimalni emrel, u protivnom to ne bi bilo logično. A sada smo čuli da neke države članice, Italija, Francuska kao i Vijeće, e, pokušavaju progurati da se e, o tome odlučuje od e, slučaja do slučaja, ta 8% treba biti izuzeće, a ne minimum. A komisija je tu popustila i onda je u uskim e, za pravnim i političkim tumačenjem ovoga zapravo se ispromijenila svoj stav. A što će napraviti parlament? Hoće li on se oslobiti i slijediti želju određenih dionika ili ćemo pak stajati čvrsto na našem stajalištu, a to je da je 8% kapitalnih zahtjeva minimalno što banke trebaju imati kako bi funkcionirale u tržišnom gospodarstvu. Mi sebe ne smijemo podrivati, već podržati kako bi se uvjerili njihovi članovi, da oni uvjere svoje članove, dakle da je 8% minimum. Hvala lijepa Sven. Eto i ja imam nekoliko pitanja i rado bih se uključio u raspravu. Ja e, Mislim da sada ovo nije pravo vrijeme za ovu raspravu, ali moramo imati raspravu, naročito kada tumačimo mišljenje našeg zakona. jer se ni ja s ovim e, ne slažem. Međutim, sada ću govoriti o tilaku i e, o samom području primjene tilaka. drugo pitanje e, upućujem e, gospođi Kening. Evo imam ovdje tekst vašeg govora u kojem kažete SRB će ovo pratiti e, i sa vrlo pomno i sada ne vidi razloga da izmjeni taj delegirani akt. Naravno, vi e, dakle smatrate da je ovo delegirani akt i kakve su ove e, sada e, kakvi su ovo sada aspekti na način na koji ja stvar shvaćam delegirane akte jest taj da se u novim zakonima ovo poziva na članak 45. stavak 6. Ja mislim da je vrlo važno da sve institucije na isti način tumače pravne tekstove, da ih na konzistentan način primjenjuju. Nadalje, vi u Emrelu govorite o tome da se on primjenjuje na najveće banke u bankovnoj uniji. E, da, vi ste mislili na najveće banke, da li ste mislili na one koje su prevelike da bi propale ili pak one sve e, koje su pod e, ovim e, upravnim tijelom koje nisu nužno najveće, ali su velike banke. Komisija će naravno izmijeniti delegirani akt o Europskog bankovnog tijela i e, u svakom slučaju to se odnosi na prevelike banke, banke prevelike da je propale, što je vrlo važno. A postoji još jedan aspekt, a to su e, isti uvjeti za sve e, pitanje za obje institucije. Ova dva instrumenta su različita. Paradoksalno tilak je malo blaži, Emrel nešto nešto snažniji, a odgovornost vezana za njih je različita. Postoji naravno pitanje drugog stupa i nedavno teksta komisije. Ono što je važno jest kako ćemo u konačnici dobiti jedan e, dobar, čitljiv i primjenjiv mehanizam. što mislite kako e, će se taj dodatni argument koji ćemo morati uklopiti u zakonodavstvo u tilaku i sve skupa ovo što je vezano za drugi stup kako bi se iz toga mogao izroditi jedan dakle čitak, pitak, mehanizam i e, to na tom planu svi imaju jednake uvjete. Uh, thank you, uh, chairman. Uh, a number of very important uh, questions. Hvala vam predsjedavajući. Evo, um, izvijestite Hekmark postavio je pitanje da ne bude dakle nesporazuma. Ovaj tekst je pravni akt komisije, a komisija nije smatrala da postoji pravni rizik ako e, e, slijedi e, prijedlog EBA da bi to, taj rizik bio prihvatljiv. Međutim, što se samog sadržaja traži, molim vas, nadam se da članovi odbora nisu neke stvari krivo shvatili postoji 8% minimalni MREL i 8% e, e, udjela u kapitalu. Nam se da ste e, banaka, dakle, za spasavanje, jer komisija ne namjerava promijeniti minimalno pravo za sanaciju od 8% prije nego što banke mogu imati pristupa sanacijskom fondu tu nema nikakve namjere komisije da to promijeni i to molim da svim bude jasno. A 8% minimalnog emra je e, rezultat e, studije utjecaja komisije. Komisija radi studije utjecaja ne nužno uvijek, ali ovdje smo BD-u pokazali da od 30 slučajeva koje smo proučili samo u tri slučaja e, bilo je potrebna dokapitalizacija i reabsorbiranje duga veći od 8% emrela. Kao što je rekla gospođa Ferreira, 8% minimalnog emrela mora se osnivati na činjenicama, a ne na pričama za sada. Nismo imali podatke e, u kojima bi se to pokazivalo i zato e, tijelo za sanaciju banaka bi morali imati reference i to od slučaja do slučaja kako bi mogli napraviti ono što smatraju nužnim. Dakle, treba lučiti te dvije različite stvari gdje se primjenjuje 8%. Gospodine Balc, vi ste postavili mnogo važnih pitanja. Nadoknada od 3,5%. E, evropske su zemlje i komisija jako E, trudile za taj prijedlog vezan za FSB i E, mi ćemo sad to založiti, gospodine Balc, mi ćemo primjenjivati i zahtjeve drugog stupa. To ćete vidjeti u prijedlogu komisije. Gospođa Gular... A, e, gospođa Gular, tražio sam vas na jednoj strani dvorane, vidim da ste na drugoj strani dvorane. Dakle, radi se o preporuci FSB-a, oni imaju preporuke za standarde, oni ne mogu e, dati e, zakonske prijedloge, zato će to učiniti komisija, da europski zakonodavci, parlament i vijeće moraju usvojiti i dakle donijeti propis o tome. To je vrlo važnost demokratskog stanovišta. Dakle, prijedlog uz naročito punu studiju utjecaja Europske komisije. Gospođa Berez e, je postavila niz pitanja. E, danas nam je EMRL e, potreban, a kao što rekla gospođa Kenig, do 2017. godine bit će nam potreban tilak. A nadamo se da će se objave mjere zajedno moći provesti eto, u ovom času i hvala vam i oprostite što smo uzeli toliko vašeg vremena sada predstavnik Evropske e, bankovnog tijela. E, po pitanju ovih 8%, e, ključna stvar vezano za SRB i za amantmane i za izmjenu politika EML-a i Europskog tijela za sanaciju. SRB je rekao da ne vidim razloga da promeni politiku i tako smo i mi to svačali o drugim sanacijskim tijelima izvan bankovne unije. Što se tiče uloge FSB-a, mi dobivamo od zakonodavaca mandata, ne od FSB-a. Velik broj nadležnih tijela koji su naši članovi uključeni su u raspravu FSB-a i na taj način dobivamo i tu perspektivu, ali naš zakonodavni mandat dolazi vrlo jasno parlamenta i vijeća. Nekoliko se ljudi bavilo pitanjima Emrila i kompatibilnosti stila kojom mislimo da je to važno E, važno da imamo jedinstveni, koherentan e, skup e, zahtjeva. Inače će se banke naći u teškoj situaciji jer bi imali različite zahtjeve s istim ciljevima, različitim tehničkim specifikacijama. Važno je također imati i zajedničke uvjete rada i za kraj nekoliko se ljudi e, zapitalo možemo li okvire pojednostavniti. Ja mislim da e, prilikom provedbe tilaka će se zato pojaviti mogućnosti vezano za tehničke standarde ako se unesu izmjene u prvoj razini i e, mi ćemo to pokušati napraviti kada komisija malo više finalizira svoj predlog. Thank you, uh, let me perhaps... Hvala. Ponovila bih samo još jednu rečenicu, na se na Petrika Pirsona i kolege. Embrel je glavni alat koji sanacijska tijela imaju kako bi postigla mogućnost sanacije banaka. Dakle, potpuno mislim da je to odgovarajući način da se kaže da se ovdje radi o sistemskom razmjeru veličine banke i iznimno je važno da postoji puno učenje sanacijskih tijela da Emrel postave u skladu sa tim ciljem da se postigne mogućnost sanacije. Što se pitanja tiče, zbog čega smo rekli da ne vidimo potrebu promjene naše politike, podosta se raspravljalo o tome da li mm, brisanje 8% i četverogodišnjeg okvira za uvođenje toga mijenja u potpunosti stvari ili ne. Mi radimo na temelju nacrta politike koju smo dobili i ne mislimo da će se stvari toliko promijeniti. Kada govorimo o 8%, tu zapravo se već dotičem drugog pitanja, jasno se usredotočujemo na banke unutar nadležnosti SRB-a, ali ponovno na temelju načela pojedinih banaka. Za druge, 8% bi moglo biti daleko iznad onoga što je pojedinoj banci potrebno, no te banke zapravo vi sa pojedinim državama članicama i Europskoj uniji u da su najvažnije banke. Ako pogledamo kontekst, imamo sistemske važne banke, a neke od onih koje nisu unutar europodručja su mm, manje važne od nekih unutar europodručja koje nisu. Dakle, drugi i treći red banaka, banke koje su na nacionalnoj razini sistemski važne i tako dalje početak našeg rada se temelji na tome da kažemo da bi za neke banke trebalo 8% praga i da bi to moglo biti, mogla biti dobra zaštita da se počne sa 8 postotnim memorialom kako bismo se pobrinuli da postoje doista obveza za mehanizam sanacije do tog postotka. Pošteni uvjeti za sve također su važni, pratimo što druga sanacijska tijela rade i svjesni smo da su banke međusobno konkurenti unutar europodručja, kao i prema van. Tako da kada pogledamo Tilak ili Emrel i pokušavamo razmotriti činjenicu da postoji ista zamisao i za oba sistema, da banke budu podložne sanaciji, mislim da bi bilo mudro dio rasprave koja se globalno vodi o tome, da li se radilo o podložnosti ili o tome kako dodijeliti MRL. Tu se sredotočujem ponovno na najveće banke, jer postoji velik broj manjih banaka za koje vjerujem da bi nula ili malo iznad tog postotka bio savršen odgovarajući broj, no za veće banke u potpunosti je smisleno razmotriti te pojedine karakteristike kada se postavlja MRL, kao što je već rečeno, za nas da BRRD SRM su okviri unutar kojih radimo, dok su druga područja samo neke zamisli koje možemo razmatrati unutar tog pravnog okvira kojim smo posvećeni. Hvala. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem Patriku Pearsonu, Mark Adamsu i Alfa Koenig. Na svim doprinosima. Pretpostavljam da će tim, pregovarački tim raspraviti o tome, zauzeti stav o ovom e, delegiranom aktu. Ne znam da li bi izvjestitelj nešto želio dodati. Mislim da su izlaganja doista bila e, vrlo dobra, moramo malo detaljnije ući u pitanje, vidjeti koje su zapravo e, razlike koje postane. Doista sam zadovoljan današnjim raspravom. Hvala. Zahvaljujem, možemo tada zaključiti ovu točku dnevnog reda i prijeći na sljedeću. Odnosno imenovanje predsjednika Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje EFRAG. Pozdravio bih gospodina Jean-Paul Gozesa. Zadovoljstvo je što si s nama na našem odboru u kojem si sam igrao vrlo važnu ulogu, velik broj godina. Kao što znate, gospodin Gozes je kandidat komisije za mjesto predsjednika odbora EFRAGA. Dakle, sada ćemo imati jedno saslušanje sa kandidatom, gospodinom Gozesom i glasat ćemo odmah danas o njegovom imenovanju. Pozdravljam vas i odmah ću vam dati riječ nakon čega ćemo uputiti pitanja zastupnika kandidatu. Izvolite. Hvala lijepa. Ja, bit vam jasno da sam ponovno e, u ovoj lijepoj dvorani sa dobrom dozom emocija. Ovdje su mi mnoga poznata lica, e, mnoga prijateljska lica. Proveo sam deset godina u Europskom parlamentu i deset godina kao član odbora za ekonomska i monetarna pitanja. E, sada sam e, dvije godine dakle, e, na raspolaganju i usudio sam se prijaviti za predsjednika upravnog otpora EFRAGA. To je prilično E, možda bezobrazno s moje strane jer e, nemam nadležnosti i znanja e, kolege koji je izvorno bio za to predložen, ali sam se ipak usudio javiti. Ipak možda s obzirom na to da sam stručnjak za ekonomska pitanja ću to moći napraviti. Ja sam predavao na sveučilištu kako pravo, tako i ekonomiju. Bio sam odvjetnik, bio sam mm, na kasacionom sudu, a e, bio sam i e, e, također u jednoj banci koja i je bila u vezana za javljanje u za, e, lokalne vlasti. 2007. godine sam prestao s tom aktivnošću kako bi se potpunosti, 97. godine kako bi se potpunosti e, posvetio e, radu zastupnika Europskog parlamenta, a isto tako 30 godina bio sam gradonačelnik jedne načelnika općine u Normandiji. Kada sam bio u Europskom parlamentu 2007. do 2014. godine bio sam koordinator u Europske pučke stranke i tu sam surađivao s prijateljem Burkantom Palcom. U više navrata sam sudjelovao u važnim izvješćima o direktivi FMD, radio sam na koordiniranju ekonomskih politika i o europskom semestru među inima jasno je da nadležnost, odnosno kompetentnost koja se traži za one e, koji rade u EFRAG-u su vjerojatno šire od onih koje ja posjedujem. Međutim, EFRAG je reorganiziran nakon izvješća Filipa Meštata i e, osoba koja je na čelu EFRAG-a ima prilično e, specifično radno mjesto. S jedne strane, iako se ne gleda pomno što radi. Njegova uloga je da povezuje i razmišlja i isto tako da uzima u obzir javni interes. Jer ono što je specifično za EFRAG da su s jedne strane tu e, njegovi članovi dionici, oni koji dakle zastupaju e, interese koje se on odnosi, da zastupa države, a predsjednik nije niti jedno, niti drugo. I to je možda inovativni element a, onog projekta koji se provodi nakon izvješća Filipa Mestaga. Ja dakle neću to sada nabrajati, nisam eh, ni ovlašten za to jer znate da EFRAG ima nekoliko razina, dakle jedan stručni odbor e, koji je visoko specijaliziran, zatim jedan e, upravni odbor, a isto tako i e, tu su zaposlenici koji su stručnjaci za ta vrlo specifična pitanja. Dopustite mi da vam kažem na koji način ja gledam na mjesto predsjednika EFRAGA u ovoj novoj organizaciji EFRAG svakako treba nadzirati da različite razine nadležnosti koje ima budu usklađene i tako funkcioniraju i dajedno sa glavnim ravnateljem koji postoji, koji je zadužen za zaposlenike, dakle da zajedno uspostave odredbe koje će omogućiti EFRAG-u da u potpunosti svoje igra ulogu kojoj pripada, dakle savjetodavnu ulogu po pitanju izvješćivanja na međunarodnoj razini. Naglašavam o tome da puno igra, punopravno igra tu ulogu, zato što se može napraviti i više od ovoga što je sada slučaj, kako bi Europa imala jaču ulogu prilikom standardiziranja međunarodnih računovodstvenih normi. Europa se odlučila da e, ne izrađuje vlastite norme, već da e, krene e, sa prihvaćanjem međunarodnih normi. Evropa mora, glas Europe mora se čuti i dakle nakon reformi one moraju biti usklađene sa računovodstvenom politici u Europi, dakle se mora biti točno i precizno i transparentno, a istovremeno e, ti e, računi trebaju točno odražavati potrebe Europe. I uloga predsjednika je upravo ta da poštuje e, i da pazi da se te smjernice provode propisi koji sada postoje i koji su e, zadovoljavajući moraju još više uzeti u obzir makroekonomske posljedice provedbi normi, a isto tako i e, kako računovodstvene norme igraju, imaju utjecaj na gospodarski rast. I jer smo vidjeli da e, neki način izvještavanja može pogoršati krizu umjesto da je stabilizira. Evo, to je nekoliko aspekata kojima ćemo, na kojima će se morati baviti predsjednik Efraga. Potrebno je također da uzme u obzir i javni interes. U svom izveću Filip Mestad je razmotrio i razradio neke od tih aspekata. Mi ih svakako moramo produbiti i moramo ustanoviti kako se to odražava na e, sadašnje e, računovodstvene norme i eventualno ih izmijeniti. Kako bi se dobro mogao izmijeniti upravo taj javni interes, postoji jedan nužan partner, a to je parlament. Ja mislim da bi je trebalo se također poboljšati odnos i sa tri agencije koje su na vijeću samo promatrači, ali mislim da je važno uskladiti se s agencijama. Isto tako, traž, potreba za konsenzusom eh, je vrlo važna vezana za eh, međunarodnu razinu. Kada sam eh, bio u odboru Ekon, moje su obveze bile takve da sam surađivao s predsjednicima te tri agencije i razvio sam s njima dobre odnose i to bi moglo biti pozitivno u e, radu sa te tri agencije Europske središnje banke i EFRAGA. Suradnja s Europskim parlamentom naravno je bitna Izvješće Teodora Stolojana koje ste vi izglasali i koje će na plenarnoj sjednici biti u lipnju e, sadrži mnogo relevantnih aspekata ako mi on e, dopušta da ih citiram. I ja ću te e, prijedloge provoditi ako mi ukažite povjerenje da obnašam tu dužnost. Htio bih i mislim da to želi sama institucija uspostaviti odnose povjerenja s Europskim parlamentom kao i tjesne veze i raspravljati. Što bi značilo da bilo na zahtjev eh, parlamenta ili na zahtjev EFRAGA organizirati rasprave. Naročito kada iz Europskog parlamenta eh, to zatraže osobe koje rade na tim složenim pitanjima, dakle da organiziramo radne e, razgovore, bilo onome o čemu se raspravlja, već i e, staviti na dnevni red važna pitanja, jer EFRAG ne smije biti samo reaktivan, već i proaktivan i e, postavljati pitanja i prije nego što mu se postave pitanja i izrađuju se e, preporuke. E, ja se zalažem za europske institucije i naravno za europski parlament i ako dođem na to mjesto, vrlo brzo nakon imenovanja e, ću kontaktirati zastupnike koji se bave tim pitanjima i možemo e, se e, ne, tako sastajati. Kada sam bio koordinator, surađivao sam s kolegama iz svih klubova zastupnika pokušavajući naći zajednička inteligentna rješenja i nema razloga da se takav jedan e, zajednički radi suradnja ne ostvarem na moje novoj dužnosti. Toliko uvodno i e, rado ću odgovoriti na vaša pitanja koja se nadam neće biti e, previše teška. Hvala vam, hvala na ovom izvrsnom izlaganju, vrlo obećavajuće mi što se tiče odnosa s parlamentom i naravno posvećeno proaktivnoj ulozi Efraga. Prećemo na govornika ime klubova zastupnika. Zamolit ću vas da se držite maksimalno 4 minute jer pomalo i kasnimo. A imamo i glasanja. Burkhard Balac prvi ima riječ. Zahvaljujem. Moram otvoreno reći da ne mogu u potpunosti biti neutralan u ovom poslu zbog naše dugogodišnje suradnje, prijateljstva, odlične suradnje koje smo doista imali tijekom godina i lijepo se vidi koliko se zapravo dobro poznajemo jer pitanja na koja sam, ja želio postaviti već i Jean Paul odgovorio na njih u svojim uvodnim izjavama. Osobito da ehm, sam zadovoljan s onime što je imao reći o ulozi Europskog parlamenta. Zbog ograničenog vremena donekle si preskočio nešto. Rekao se da bi se Europa trebala izražavati na jedan način koji bi se bolje mogao čuti na globalnoj razini u postavljanju računovodstvenih standarda, pa da li bi možda mogao malo ući u detalje što se toga tiče i koji je tvoj stav prema tome. Za mene to je jedan od, jedno od najvažnijih pitanja koje će se pojaviti na dolazećim godinama i bi bih zahvalan kada bi nešto više o tome nam mogao reći. Vrlo sam sretno što se prihvatio ovu kandidaturu i još jednom hvala. Rekla sam da Europa mora, glas Europe se mora glasnije čuti EFRAG ne izravno, osim kada e, ima odnose sa SP-om, ali EFRAG e, mora surađivati i usklađivati sve kako bi došlo do jakog kompromisa. Bilo bi loše za Europu da EFRAG daje savjete komisiji, koje će slijediti ili neće, a da istovremeno druge eh, tijela u Europi, da se čuju drugi glas u Europi koji daju drugačije, eh, drugačije mišljenja. Mislim da cijela ekipa EFRAGA mora raditi na način eh, na koji bi se postigla što šira baza za rasprave na međunarodnom planu. Zato mislim da kada e, se radi proaktivno, mogle bi se anticipirati određene diskusije i e, kontradikcije i razloge koje bi bile štetne za Europu. Mislim da kada tu e, moramo odraditi dobar dio posla, a koliko ja znam, Europska komisija je spremna na to i zato je, mislim, djelomično i EFRAG izmijenjen. Ali, naravno, one ekipe koje su ranije već tamo radile i dobro radile i dalje dobro rade. A taj tandem predsjednik i glavni ravnatelj je tandem koji treba dobro i usklađeno surađivati. E, neki će možda razumjeti šalu, ako mi dopustite, jutro sam razgovarao telefonom glavnim ravnateljem, on je e, Engles i ja sam mu rekao jedino e, natjecanje koje treba postojati među nama dvojicom jest taj ko će e, prije bolje govoriti jezik ovog drugog. Eto, tako ja vidim da se usklađuje e, rad između predsjednika i glavnog ravnatelja. Prvanš Beres. Hvala, hvala gospodinu Gozesu. Drago mi je da ste ovdje i e, drago mi je da sam eto sada e, vas mogu pozdraviti i danas kada sam po prvi puta koordinatorica E, kluba zastupnika sda a Vi ste dugo bili koordinator u ovom odboru. Moje pitanje je vezano je za EFRAG i e, izvorno i razloge za postojanje EFRAG-a. Kao što ste vi rekli, e, EFRAG se treba na međunarodnoj razini predstavljati glas Europe, a prečesto je upravo bilo suprotno. I što možemo napraviti da se E, to ostvari da se preporuke odbora mještac stvarno primjenje. E, što se tiče dakle, konsenzusa vašeg imenovanja i e, nadam se da ćete dakle vi doći na čelo Efraga, ali vrlo dugo to mjesto nije, je bilo prazno E, što to govori o samom EFRAG-u? Kažete da želite uzeti u obzir europske interese. Postoji čuvena norma IFRS 9. Mnogi evropljani se pitaju na koji način će ona podržati ulaganje na dugi rok. Smatrate li da uvjete kojima je EFRAG bio uključen u e, to, je li to u redu je, ili treba li se situacija poboljšati kako bi na snagu stupila bolja e, računostvena norma. Imala bih i drugih e, pitanja, ali možda bolje da ovdje odgovorite. Hvala vam, gospođo predsjednice, jer vi ste bila prva predsjednica odbora Ekon kada sam ja bio član tog odbora. Dakle, možda e, se je izbor kandidata upravo usmjerio na to da se traži netko što će se navisnije ponašati prema ISB-u i e, možda je zapravo taj izbor u tom smislu i pao i ja smatram da se treba zalagati za europski interes i e, za činjenicu da ne smijemo nikome biti podređeni. Vi govorite također i o studiju utjecaja, kratko ste ih spomenuli, ali mislim da vrijedi to jasno reći. Za sada, i to zato što se nije to puno tražilo, Studije utjecaja se možda čine nedostatnima i zato sam malo prije na činjenici da studije utjecaja trebaju uzeti makroekonomske aspekte i ići dalje u e, zauzimanju stavova e, prema prilikama koje se otvaraju. Ja mislim da je uloga savjetnika takva, a ja sam kao odvjetnik igrao tu ulogu ranije u svojoj profesionalnom životu, Dakle, e, njegova je uloga da da mišljenje koje je prikladno, koje će se kasnije prihvatiti ili neće. Kažem prikladno e, mišljenje jest e, to je mišljenje koje se daje nakon što se jako dobro proučila tematika te razgovaralo sa svim dionicima. Nadam se da ću tako raditi uz pomoć glavnog ravnatelja. Hvala, Bert Mm, Govorimo ime Sajda Kamala koji šalje isprike što nije ovdje. Hvala vam gospodine Gozes što ste ovdje. Zahvaljujemo kolegama s odbora na dosadašnjim komentarima. Kao je car, smatramo da imenovanje novog predsjedatelja Efraga je nešto što je vrlo dobro došlo s obzirom na dugo vremena koliko je ova organizacija bez te funkcije. Naglašavam da preporuke u tom smjeru su dobili jednoglasno podršku u izvješću gospodina Stolijana nedavno i radujemo se pozdravljanju ovog daljnjeg e, elementa reformskog procesa. Za nas je ključno da EFRAG omogući visoku razinu nezavisne tehničke analize i snažnu posvećenost e, pružanju studije utjecaja kako bi standardi koje podržavaju predstavljaju stvarno stalište i služe javnom dobrom. Pozdravljam također uvelike vaše komentare o tome da biste željeli nastaviti snažne, dobre odnose sa parlamentom imati kako bi olakšali raspravu o stvarima koje je još potrebno e, riješiti vezno e s EFRS 9 standardima. U tom smislu zamolio bih vas da nam kažete svoje stajalište o pitanju koje se pravilo u nedavnom izvješću INI o proturječju između ESB-ovog razumijevanja svrhe računa i onog razumijevanja prema računovodstvenoj direktivi i slučajevima jurisprudencije Europskog suda. Vjerojatno ste svjesni toga, s obzirom da je Jerem Haas već jednom to i spomenuo, osoba zadužena za računovodstvene standarde Francuskoj. Prema konceptualnom okviru koji imamo, svrha računa je nešto što se definira kroz model korisne odluke koji se tiče pružanja informacija tržištima kapitala u svrhu donošenja odluka o tome gdje dodijeliti i usmjeriti kapital. Međutim, u suprotnosti sa time prema računovodstvenoj direktivi i jurisprudenciji Europskog suda, takvo pružanje informacija mora se omogućiti za omogućiti uračunavanje svih potencijalnih gubitaka obveza bez obzira da li do njih je već došlo ili nije i također mora biti vođena u računima i ne može se time promijeniti financijska stališta. Samo profiti koji su realizirani prema bilanci mogu se računati kao dividende. To je još nešto što se u 15. članku direktive o kapitalu može naći. Moje pitanje da li to vidite kao proturječje i ukoliko da, imate li nomu kako bi se sa time mogli nositi? Hvala. Merci de, de votre question. Hvala za ovo pitanje. Rekao sam da je moja kandidatura e, možda malo pretenciozna, bilo bi još više pretenciozno da odgovorim na ova pitanja gdje ja stvarno ne mogu legitimno kritizirati odluku suda ili nekog drugog organizma. Ali nadam se da će za vrijeme nekih od tih periodičkih sastanaka da ćemo zaista moći se o tome baviti, razmišljati o tome, a ne e, tek tako odgovoriti na pitanje. Nadam se da ako ja preuzmem tu dužnost, da se, ćemo se moći naći i raspravljati o tom pitanju sa, e, u malom krugu kompetentnih osoba. Malo prije sam zaboravio reći u odgovoru gospođi Beres e, da su pitanja o kojima je ona govorila nešto čime sam se ja bavio i prije i e, sada, a to je da računovodstvena pravila ne budu negativna za ulaganja i naročito ne sa e, dugoročnim budu loša po dugoročne aspekte zato što se samo usmjeravaju na neki kratkoročni aspekt i da na taj način E, jedan e, budu štetne za gospodarstvo na dulji rok. E, gospodin gospođa Gular. Evo, Jean-Paul, moram reći, ja sjedim tu sasvim na dnu dvorane jer sam morala uključiti kompjuter u struju. Eto na što smo se sveli. Dakle, e, dragi Jean-Paul, znam da si ti vrlo kompetentan i u to uopće ne sumnjam. Ali me zanimaju kakve prioriteti se mogu imati kad se obnaša ta dužnost e, relativno kratkoročno i na više dugi rok možda ako ste se imenuje. Možemo kasnije govoriti o dugoročnim aspektima. Međutim, e, kao što smo nedavno napisali u izvješću na vlastitu inicijativu, e, odnosi između nacionalnih i europskih interesa e, su prično složeni kada ih treba uspostaviti. Dakle, ne želim ovdje postaviti nikakve klopke, ali koji će biti prioriteti e, tog novog predsjednika. Hvala lijepa. Ja sam pročitao izvješće gospodina Stolojena vrlo pomno E, pročitao sam i amantmane, one koje su usvojene, one koje nisu. I na taj način se dobije prilično dobro slika o tome kako parlament vidite stvari. Budem li postao predsjednik, moj će prioritet biti da naša ekipa dobro funkcionira i da izravno surađuje s glavnim ravnateljem. Zato što EFRAG će e, uskoro dobiti novog predsjednika nakon jednog razdoblja e, koje dug razdoblja kada ga nije imao, a ima također i novog ravnatelja imenovan 11. imenovan 11. travnja. Dakle, možda na taj način čovjek može pokazati nove ideje i ne biti rob onoga što je rađeno ranije. Želim dakle raditi na suradnji i usklađenom načinu rada. U toj ekipi e, su e, mnogi ljudi koji su zaista jako stručni i nadležni za to što rade. A sada moramo preći na ona očekivanja koja su e, napisana u izvješću Meštata. Druga e, stvar, kako bi učinkovitost bila veća, trebalo bi kontaktirati sve agencije. O tome sam malo prije govorio. Međutim, čini mi se, a dakle to je samo moj osjećaj, e, čini mi se dakle da su neke agencije sada se malo povukle u stranu i ne igraju tako jednu kolektivnu igru kako bih e, nadopunio odgovor koji sam malo prije dao Burkardu Balcu. Želim uskoro e, surađivati, dakle kontaktirati predsjednike te tri agencije. Ja sam s njima surađivao kada sam bio član odbora Ekon. Oni sada i dalje e, su na tim dužnostima i nadam se da će naši odnosi biti dakle dobri. Također e, bih e, kontaktirao i e, najvažnije regulatore na nacionalnoj razini. To najvažnije među njima, kažem tako, kako nikoga ne bih povrijedio. Učinio bih to kako bismo mogli bolje raditi i više razraditi ovu simplifikaciju koju vidimo svugdje u vašem izvješću ste to naglasili gospodine Stolojan. Mislim da tu treba puno napraviti kako bi se mm, nacionalne računovodstvene norme primijenile. Ali e, također predložit ću sastanak i e, oni koji se zanimaju za ta pitanja moći će tako s nama o tome raspravljati. Mislim da budemo li svi surađivali da ćemo postići dobre rezultate. Hvala vam. Zastupnik Karti. Eh, Hvala. Ispričavam se ime Fabija Demazija. Pitanje, dva, pitanja, za gospodina Gosesa. To je sastav članova, dakle, u raznim odborima EFRAGA. Mislite li da oni e, na pravilan način reflektiraju različite interesne skupine, organizacije, dionika, sindikate, potrošače, sve male i srednje poduzeće tako dalje? Što se tiče tijela računovodstvenih standarda, da li upravljačka tijela adekvatno reflektiraju javni interes i ako ne, po, koji su po vama potrebne preinake? Drugo pitanje je osobne prirode. Mnogi nas vjeruju da je dio gospodarske krize u koju je Europa ušla bilo rezultat zaštite institucija koje su se zaštitile umjesto građana. Vi ste dugo bili članom ovog doma i bili ste uključeni u evropske političke strukture neko vrijeme. Sada čujem da ste postizali dobre rezultate, ali zanima me možete li me vi nekako utješiti da niste samo dio ovog sustava kružnih vrata, revolving doors, koji su se stvorili i koji su dio kulture koja je dovela do krize u prošlosti. Rado ću saslušati e, što mi možete reći o tom pitanju. Bien, alors sur l'organisation de vous comprendrez. Što se tiče organizacije EFRAG-a, jasno vam je da kada ste kandidat za mjesto predsjednika jedne ustanove koja postoji, koja dugo nije imala predsjednika, koja je upravo bila reformirana, da neću sada govoriti o tome je li EFRAG sada E, dobro organiziran ili nije. To stvarno ne bi bilo u redu i ja ne sagledavam tako dužnosti koje se mogu obnašati. E, u, kada za to dođe vrijeme, zastupnici ovog parlamenta će to procijeniti i procijenit će ocjene e, kako je bila ta reforma, ali to nije na meni da sada činim. Mislim da zamisao da postoji organizam koji predstavlja različite interese, da je to dobra ideja. Znam da su mnogi željeli da e, se to treba pretvoriti u javnu agenciju i gospodin Meštat je nešto rekao u tom smislu, to nije bilo prihvaćeno. Ja ću raditi prema sadašnjim e, preporukama, a što ne znači da se to jednoga dana neće izmijeniti, bude li to potrebno. Ja sam od 2004. do 2014. godine bio zastupnik u Europskom parlamentu od 2009. do 2014. godine. Puno sam radio na ekonomskim i monetarnim pitanjima. Većina koja je tada postojala u parlamentu bila je svjesna da je kriza jaka i da treba je e, sanirati. Ne kažem da je sanacija dobro napravljena, da su došla dobra rješenja, ali u svakom slučaju, zahvaljujući tim rješenjima, šteta je bila manja nego li što je mogla biti. Dakle, u tom smislu e, je e, to bilo dobro. Uvjeravam vas da nisam član nikakve tajne organizacije u posljednje dvije godine, od kako više nisam zastupnik u Europskom parlamentu, nisam ništa e, radio za plaću i e, odbio sam sve mogućnosti koje su mi se pružile da postanem lobista. Ja sam jednostavno tajnik, odnosno blagajnik zaklade Šuman, e, koja je javna zaklada i koja se zalaže za promičbu ideje Europe. Ako to smatrate angažmanom, točno, ja se zalažem za Europu. Hvala, gospodin Sengigold. Hvala ti, ti si nas obratio na njemačkom. Ja ću to učiniti. Ne su neke kolege pitali govorim li dobro njemački. Tu neki govore regionalnim naglaskom, a sada ću ja preći na engleski jezik. U vezi sa tvojom kandidaturom, mislim da je to znak mudrosti od strane komisije što su te predložili za kandidata i vidim to i kao znak sve većeg utjecaja parlamenta u području računovodstva. Ovo je drugi put da se bivši kolega sugerira za, to, za tu funkciju. Pozdravljam ovo što si rekao o svojim prioritetima. I da bi se EFRAG trebao više baviti javnim interesom i makroekonomskim kapacitetima analize. Tu je također to referenca, dakle, na Europski parlament, odgovornost, demokracija efrag dakle, u odnosu na parlament, te pozitivne reference vezane uz izvješće kolege Stolojana. ti ja imamo dugu suradnju i dobro smo surađivali, ali evo nekoliko suštinskih pitanja. Jedno izvješće de la to je bila, bio početno izvješće za financijsku reformu u Europi. Kao što stoji izvješću Stolojan, u tom izvješću se nalazi nekoliko referenci vezano za računovodstvena pravila. Tu je procikličnost koja je uključena u pravila bila jedan od okidača krize. Međutim, nažalost, do danas e, tu nismo vidjeli zakonodavnu posljedicu njegove preporuke. Hoćeš li se pozabaviti ovim nasljeđem Delarozije? Drugo, govorio si o jačoj Europi u smislu računovodstva, ja se slažem. Međutim, Europi pripadaju njezine vrijednosti, a tu ulazi i demokracija. Možeš li potvrditi da ćeš doprinijeti u ovim e, tijelima na globalnoj razini da će se povoditi za demokratskim načelima. Hoćeš li nam dati listu svih lobista koji su ti ponudili posao? Hvala. Sven. Pa mogu vam dati popis onih e, nisu se stvarili veliki redovi pred mojim vratima kao trenutno pred e, francuskim benzinskim stanicama. Što se tiče vašeg prvog pitanja. E, sve što se odnosi na demokraciju, apsolutno sam zato otvoren jer rasprave postoje i treba dakle tome početi raditi. Što se tiče ove različite postupke o kojima govoriš, dijelim tvoje mišljenje, e, postoje neki elementi koji su samo e, uvećali krizu, e, kao na primjer taj fair value. Rezultat između vas i Efraga je onaj koji bi mogao omogućiti dakle, zajednički razgovori da se razmotre tehnički prijedlozi. EFRAG je vrlo stručna, stručni organizam i e, nije dovoljno postaviti samo dobra pitanja, već je važno da se daju i određeni odgovori e, kako bi se na osnovu tih e, početaka rješenja nešto moglo izraditi. Budete li mi ukazali povjerenje, e, pokušat ću obnašati dužnost predsjednika uz zdrav razum. Često kažu da je to obilježje Francuza e što, i to na pragmatičan način koji smatraju obilježjem Britanaca, a sve to u javnom interesu. To su moji ciljevi i mislim da će se ti ciljevi ostvariti isključivo uz suradnju ekipe EFRAGA i uz dobru suradnju Europskog parlamenta i ekipe iz EFRAGA. Hvala. Želi li FDD postaviti pitanje? Nema govornika na listi, dobro ne, to nije slučaj. ENF. Dobro, možemo zaključiti ovo saslušanje, bilo je doista sjajno. Želim vam čestitati. A Sada ćemo imati jedan kratak dio koji će se ticati naše unutarnje evaluacije, a onda ćemo se vratiti. Hvala lijepo, Jean Paul. Bit ćemo, ovaj sastanak, dio sastanka je zatvoren za javnost, dakle in kamera, te bih e, zamolio sve ljude koji ne, ne, ne mogu, ne smiju za nas očiti takve vrste sastanka da napuste ovu prostoriju. Ask, uh, please, someone to tell me when we can start. Efrag, e, može ući gospodin Gozes, evo, prvo <laughs> moramo glasovati, onda ćemo mu čestitati. Samo trenutak za testiranje opreme, otvaram glasovanje. Okay. Please vote yes also in the test. Glasujte odmah za i u testu. It's a test. Still a lot of, still two colleagues to vote. Okay. Zatvaram glasovanje. Izvrsno sada otvaramo glasovanje, dakle za imenovanje žona Žana Pola Gozesa. Otvaram glasovanje. Je li glasovanje tajno? Pita se predsjedavajući. Sada, ispričavam se, to nije trebalo biti tajno glasovanje. Evo, sada molim vas glasujte, otvoram glasovanje. The vote Yes. 36 Dobro, dakle 36 za, 5 protiv, 2 su uzdržana. Vi ste eh, imenovani čestitam. Now we move to eh, our non-objection vote. Sada prelazimo, dakle, na naše e, glasovanje o delegiranoj uredbi komisije, dakle od 17. E, svibnja 2016. dakle na koju nemamo primjedbe i predlažem da se glasuje u bloku. Dakle, otvaram glasovanje, odnosno <laughs> podignite ruke, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvojeno. Sada pojmenično glasujemo o ovako izmijenjenom tekstu. Otvaram glasovanje. Vote is closed. 37 za, 6 suzdržanih. Dakle, usvojili smo uh, odluku da nećemo uložiti prigovor. Thank you. Hvala lijepo. Sljedeći sastanak 13. lipnja popodne i u utorak ujutro i popodne. Zaključujemo ovaj sastanak. 13. lipnja. Yes, 13 days. Yes, we will miss a lot each other, but uh, then we will be happy on 13 to see again each other.